Odbor za pravna pitanja je e, mandat kolegici Karolini Masvan, Nikolausu Šundesu i gospodinu e, Cajgestragu e, Odbor je prispitao njihove mandate i predložio da se odobre. Kolegici Grashan sa djelovanjem od 9. srpnja, gospodinu Klausu od 13. srpnja, gospodinu e, Šelcu od 20. srpnja i od 1. rujna e, preostalim e, kolegama imali prigovora, ako ne, izjavljujem da je valjanost tih mandata time odobrena. Nadležna Francuska